Bueno. Sí, también. Queridas amigas y Drage prijateljice, dragi prijatelji, sada ćemo ponovno započeti zasjedanje. S obzirom na e, jučerašnji akt i tekstovi koji su usvojeni na jučerašnjem glasovanju imate ih dostupnima i ako nitko ne želi intervenirati po tom pitanju možemo to smatrati usvojenim. Znači imamo zapisnik sa jučerašnjeg zasjedanja. Prva točka dnevnog reda u ovom nastavku zasjedanja je rasprava o jednoj od tema koje su možda i najvažnije u ovom trenutku i o kojima se može raspravljati. Nadam se da